Uh, Dragi prijatelji odbora ITRE, doista sam vam zahvalan što ste došli. Barem nas četvero što je došlo. Dakle, u velikom smo broju zastupljeni, no kroz nekoliko minuta siguran sam da će i naši kolege pridružiti se. Dakle, bilo bi dobro da možda sačekamo dvije, tri minute i ostale kolege. Hvala vam. Good morning. <clears throat> Welcome uh, once again. Dobro jutro, želim vam ponovno dobrodošlicu. Dobrodošli na sastanak odbora ITRE. Imamo sada na dnevnom redu razmjenu gledišta provedbi inicijative PRIMA, sklapanje međunarodnih sporazuma. To je važna tema. Ovdje imamo javno-javno partnerstvo koje podrazumijeva sudjelovanje trećih zemalja, tako da je to stvar automatski malo složenija, ali može biti jako korisno u budućnosti. Naime, one zemlje koje su već sudjelovale u obzoru 2020. trebaju pregovarati znanstveni i tehnološki sporazum s Unijom kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u inicijativi Prima. Četiri takva pregovora zaključeni su u komisiji. Dakle, Egipat, Jordan i još dvije zemlje. Parlament mora naravno potvrditi to, što je normalno kako bi takvi sporazumi stupili na snagu. Predviđa se da prima bude funkcionalna od siječnja 2018. godine, dakle to je već za kroz manje tri mjeseca. Dakle, trebamo požuriti. Gospođa Sakorafa naša izvjestiteljica. Izvolite, molim vas, da se očitujete. Dragi kolege i kolegice, e, vi znate za nova partnerske veze na području istraživanja i inovacija. To je usvojeno velikom većinom to je osnova toga je e, članak 158 e, određena područja sredozemlja su u pitanju 1. siječnja e, smo predvidjeli ka početak stupanja na snagu toga radi se također i o sigurnosti, radi se o održivoj poljoprivredi i zaštiti potrošača, kao i uključiv rast. To su partnerski odnosi i koordinacija i jačanja e, istraživanja i inovacijskih programa u ok okviru multidimenzionalnog pristupa. E, ovdje imamo i e, sporove, e, građanske radove, ratove, političku nestabilnost, prirodne nepogede, katastrofe. Stoga je još važnije da se resursima postupa oprezno i održivo. E, kako ne bi došlo do iseljavanja. E, imamo ovdje i humanitarnu krizu. To je naravno e, to se naravno može pripisati ljudskoj ruci. Moramo smanjiti pritisak izbjeglišta moramo ulagati u infrastrukturu kako bismo izbjegli e, migracije. To je korak u pravom smjeru. Dragi kolege i kolegice, uvijek sam ukazivala na to da ovdje imamo Eh, eh, ovdje primjer eh, diplomacije Evropske unije. Možemo dati značajan doprinos istraživanju i razvoju tih zemalja, trećih zemalja. Mm, moramo potvrditi da suradnja sa Evropskom unijom se širi po cijelome svijetu. Mm, države članice i pet e, e, e, trećih zemalja koje su spomenuto u članku 2. Imamo i s tih pet zemalja imamo i tehnološku suradnju. S tim trećim zemljama koje su ovdje imenovane imamo tehnološki razvoj Alžir, Jordan, Egipat i e, Libanon. E, sporazumi su sada ispregovarani. Sada se radi o tome da napravimo i zakonodavnu osnovu da e, to stupi na snagu 1. siječnja 2018. Hvala. Sada molim predstavnike kluba zastupnika da se jave. U ime Europske pučke stranke kolega Paul Rubik. Eh, Hvala lijepa predsjedatelju. Eh, Pozdravljam ovu inicijativu Europske unije i u ime eh, europskih pučana. Za nas je važno da E, znanstveni rad i suradnju poboljšamo sa tim zemljama. E, to je za nas velika šansa da se ovdje aktiviramo. Mm, e, ako to može stupiti na snagu početkom 2018. imat ćemo veliku prednost. Sa Jordanom imamo već vrlo dobar kontakt u 45. E, tjednu će se održati znanstveni forum. To će biti platforma za Europsku uniju da tamo e, ojača znanstvenu suradnju. E, mi smo imali i sudionike na forumu SDS u Japanu. Tamo je bilo 12 dobitnika Nobelove nagrade. Razgovaralo se o globalnim problemima i stoga mislim da e, e, moramo imati težišta u okviru održivih e, ciljeva razvoja moramo dodati i nove teme na, moramo učiniti mnogo više na energetici, istraživanju i razvoju. E, upravo s tim zemljama je suradnja naročito važna. 17. E, e, svibnja zajedno sa SDS forumom ćemo pokušati ojačati međunarodnu platformu. Stoga je za nas sve ovaj program vrlo važan i trebamo mu dati potporu. Hvala. hvala. U ime SID sada gospođa Cabron Ruiz. Hvala lijepa. Prvo želim reći da sam iznimno zadovoljna što e, prima program i projekt e, idu svojim tijekom i zahvaljujem na odrađenom poslu Europskom parlamentu. Sad se doista vidi da smo dobro odradili ovo nakon odluke u srpnju. Zadovoljna sam i radi e, međunarodnih sporazuma koje smo sklopili s Egiptom, Alžirom, Jordanom i drugim državama i 11 je evropskih e, država koje su e, i osam s druge strane e, Mediterana koje će razmatrati pitanja koja utječu na velik broj ljudi koji imaju problem s pristupom vodi, e, hrani i e, nisu u zoni razvoja i smatram da e, je sve ovo iznimno važno i da treba imati na umu upravo to kada se revidira i tijekom revizije horizonta za 2020. No, željela bih vas potaknuti znajući sve ovo da e, dobivamo ažurirane informacije e, i to redovito. Hvala lijepa. ECR, er, gospodin Marijas. To programa Prima pragmatika arketa arketajn Program Prima je zaista E, vrlo zanimljiv iz mnogih aspekata. Mi smo se e, načelno o tome izjasnili. E, imali smo i neke rezerve koje smo pismeno dostavili. Cilj je zaista važan moramo jačati taj e, program znanstvena diplomacija suradnja s trećim zemljama na području energetije energije e, istraživanja i razvoja time možemo smanjiti migracijske e, pritiske spriječiti Ratovi, e, klimatske promjene i tako dalje vode do e, migracija. Mi smatram da ovi napori e, moraju biti pojačane, to je asimetrično. Tu sudjeluju samo 11 država članica od migracija nisu pogođene samo zemlje južne Europe. Mislim da se e, moraju angažirati sve države članice u tom programu. Tu se radi i u e, jačanju nevladinih organizacija. Tu imamo mnogo pitanja e, kako time upravljati, naročito u razvojnim programima u trećim zemljama, ali i u Grčkoj i Italiji. E, neke nevladine organizacije e, koriste dodijeljena sredstva za svrhe e, e, za koje nisu ta sredstva bila planirana. E, imamo i sumnje što se tiče sudjelovanja Turske. Turska često nije vrlo koristan partner. Tu imamo i mnoge migrante koje Turska e, e, šalje natrag na sredozemlje. Naravno, mi smo, mi ocjenjujemo ovu inicijativu pozitivnom. E, Alžir, Egipat, Jordan, to su važni partneri. Europski parlament mora biti redovito informiran o razvoju stvari Mislim da postupak mora biti završen svakako do kraja godine. Hvala. Najprej hvala kolege. Gospodin Jernih, predstavnica Aldea. U ime Pavla Telička nastupam. Podržavam uspostavu partnerstva za istraživanje i inovaciju u srednozemnom području, takozvani inicijativu Prima. Podržavao sam je od samog početka. Ovo sam program koji može poticati inovaciju u poljoprivredi, prehrambenom sustavu i upravljanju vodama, već je instrument za tihu diplomaciju, kako kaže izvjestitelj ljica. Omogućavajući ovom programu da raste i proizvodi rezultate, poboljšat ćemo kvalitetu života, znači rješenje velikih problema ublažavanja i klimatskih promjena, ublažavanja klimatskih promjena i u olakšat ćemo dijalog između Europske unije i trećih zemalja u sredozemlju. U srpnju 2017. naši smo došli do sporazuma između vijeća i komisije o konačnom tekstu prijedloga. Svoji su izvjestili u sjeni za ovaj dosje. Pavel vjeruje da nema razloga da ovaj program ne bude pokrenut i da Europski parlament ne da svoje odobrenje u vidu bilateralnog e, sporazuma sa Egipat, Jordan, Libanon i Alžir. Imajući u vidu veliku podršku na plenarnoj, e, vjerujem da će Europski parlament podržati ovaj projekt. Najljepša hvala. Hvala vama. Zeleni. Gospodin Turmeš. Hvala predsjedniče. Mislim da je ovo jako dobra inicijativa i moramo zahvaliti komisiji i parlamentu na brzoj provedbi. Klimatske promjene i studije pokazuju da će biti jako zahtjevno za šume i pitku vodu u ovim zemljama, tako da moramo pogurati ovo na naj, ovu znanstvenu suradnju na najvišoj razini i to moramo napraviti bez velike politizacije i iskreno govoreći, gospodine Marijas, e, ne slažem se s vašom inicijativom da se ovo povezuje sa migracijskom politikom. Moramo biti zadovoljni e, ako možemo spriječiti da jedan migrant e, strada u sredozemlju. Hvala. Hvala vama. Gospodja Pilar Juzo. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Mislim da je već sve rečeno, kao što je rekao gospodin Durmeš ovo sve ima naravno veze s imigracijom i to je jedan program koji bi trebao odgovoriti i na mnoga pitanja koja se odnose na zaštitu okoliša. I e, ono što nas danas ovdje okuplja jeste da države, treće države koje nisu e, dio horizonta 2020 će potpisati to pod e, i e, zapravo ući u međunarodni sporazum s Europskom unijom koja na ovome radi i to su sporazumi s e, Alžirom, Egiptom, Jordanom i sad se još pregovara s Marokom će također e, djelovati i pravna služba Europskog parlamenta da bismo mogli zauzeti stajalište o, e, ovom sporazumu te nećemo moći još dati službeno mišljenje o pravnoj strani ovoga. Hvala lijepa. Hvala gospođo. Gospodin Zorinjo sada ima riječ. Hvala predsjedniče. Ovo su dobre vijesti. Ovo su dobre vijesti o provedbi svih ovih istraživačkih programa za sredozemlje. Tu će se uložiti više od 400 milijuna eura koji će biti posvećeni apsolutno temeljnim pitanjima voda, prehrambena sigurnost. To su sve pitanja koja su uvijek bila od ključnog značaja, ali koja su sada još zahtjevnija i važnija zbog klimatskih promjena i koje postaju sve više od strateškog značaja. Evo, manje od tri mjeseca od početka provedbe ovog programa i ovom prilikom e, vas pozivam da učinite sve što je vašoj moći da ne, da ne bude kašnjenja u provedbi. Želim naglasiti e, rad u parlamentu i pregovore između vijeća i parlamenta. Ovaj program je puno bolji od onoga koji nam je inicijalno predložen Pozdravljam također činjenicu što je bilo omogućeno zaključiti četiri programa sa trećim zemljama. Alžir, Egipat, e, Limlja, e, Libanon. I parlament mora dati svoje odobrenje kako ne bi došlo do kašnjenja u tom postupku. Moramo imati na umu dva pitanja oko kojih e, su stvari puno unapređene u pregovorima s vijećem. Naime, princip prioriteta financiranja ne smije E, biti zanemaren i moramo financirati istraživanje ovisno o praksi i potrebama. Do toga smo uspjeli doći u okviru pregovora, ne smijemo više odugovlačiti s postupkom, vijest su pozitivne i sve ovo mora biti što prije provedeno u praksu. Hvala. Hvala, dakle imamo punu podršku svih kolega. Sada molim predstavnike Europske komisije da se očituju. Dakle, gospođa Kristina Ruso, direktorica u glavnoj upravi Research. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, dobro jutro želim svima. Jako mi je drago biti na sastanku ITREA danas eh, i podnijeti izvješće o sporazumima prima jer sam ja sudjelovao u pregovorima. No najprije želim vama zahvaliti predsjedniče i odboru ITRE i gospođi Sakorafa na odličnom radu na usvajanju prima temeljnih akata. Jako mi je drago što je gospođa Sakorafa imenovana e, za izvjesteljicu ovih pri izvješća. Jako je važno što i su predstavnici parlamenta e, rekli koliko, su, koliko je inicijativa prima važna i za istraživački rad, inovaciju, za borbu protiv klimatskih promjena i stvaranje radnih mjesta i tihe diplomacije. Tako da neću se time baviti, pošto su to zastupnici već rekli jako mi je drago što je to u potpunosti i što je to e, rečeno. Kao što znate, dakle, e, dokumenti su usvojeni u srpnju prošle godine i temeljni akt e, za osnivanje prime u srpnju bio je trenutak kada su započeli službeni pregovori za sporazum prima. Jako mi je drago što mogu reći da su ti pregovori bili jako brzo i uspješno zaključeni s četiri zemlje s kojima su nam potrebni međunarodni sporazumi. Konkretno radi se Jordanu. S Jordanom smo započeli 10. srpnja e, sporazum, a potpisivanje sporazuma predviđeno je na marginama e, svjetskog forma znanosti u studenom tekće godine i ovdje želim dovezati na značaj svjetskog forma znanosti, kao što je rekao gospodin Paul Rubig, i činjenicu da zemlje sredozemlja mogu biti bliže asocirane u ovakvim aktivnostima. Tu su i pregovori sa Alžirom koji su bili jako brzi i zaključeni 11. srpnja. Započeli smo, dakle, inicirali smo sporazum o Alžiru s Libanonom imali smo brze pregovore koji su zaključeni 18. srpnja. Sporazum s Libanonom e, iniciran je ovdje u Briselu 18. srpnja, a s Egiptom bilo je malo duže, ali samo par tjedana duže. Dakle, to je zaključeno 28. srpnja. Kao što je rekla gospođa Juzo, naravno pravna služba Europskog parlamenta treba analizirati pojedinosti ovih sporazuma, ali neće tu biti nikakvih iznenađenja. Naime, sadržaj sporazuma je takav da e, poštuje međunarodni pravni redoslijed, e, po međunarodnom pravnom redoslijedu sadržaj inicijative prima, tako da se nadam da će sve biti e, moguće brzo zaključiti. Vratit ću se na Maroko krajem izlaganja. Samo želim reći da temeljem ovih uspješnih pregovora s ove četiri države komisija je mogla usvojiti 11. Eh, kolovoza prijedlog eh, za odluku vijeća za potpisivanje tih eh, sporazuma, izlučivanje sporazuma sa, ove četiri zemlje 25. rujna vijeće je odobrilo potpisivanje ime Unije o sporazumima prima koji su jako brzo dostavljeni Europskom parlamentu i kao što ste rekli vi predsjedniče, sada je važno dobiti odobrenje parlamenta kako bi naknadno vijeće moglo usvojiti ove odluke i kao što ste također rekli, jako je važno da ovaj postupak bude obavljen hitro kako bi ove četiri zemlje mogle od samog početka sudjelovati kao ravnopravni partneri u radu prime, što je u biti i cilj ove inicijative prima. Pri zaključka, prije nego što zaključim, želim reći još par riječi o Maroku. Pregovori sa Marokom e, su bili, evo ja sam bila dva puta u Rabatu i dogovorili smo se oko svih e, uvjeta prima, osim klauzule teritorijalnosti koja je povezana uz šire političko pitanje s kojim ste upoznati. Dakle, mi privodimo kraju eh, razgovore o ovom konkretnom pitanju teritorijalne primjene sporazuma i imajući u umu opće razgovore koji se vode između Europske unije i Maroka, mislim da, bi, da će zato trebati malo više vremena. Dakle, kao što smo vam predložili, mi bismo htjeli nastaviti sa ova četiri sporazuma, Jordan, Egipat, e, Liban i Libanon i možete računati svima nama i mojim kolegama da raspravljamo o Maroku. Hvala vam gospođo na vašem e, jako optimističnom govoru. Sada gospođa Sakorafa koja će sažeti ovu diskusiju i komentare. Μου επιτρέψετε καταρχήν Ja e, hoću nešto reći o sumnjama gospodina Marijasa. E, to je povezano s tim da neke države, da e, imamo suradnju samo nekoliko država članica Europske unije. Nevladine organizacije su u pitanje i Turska ona je dio obzora 2020. klubovi se moraju složiti da ratificiramo ovaj međunarodni sporazum o znanstvenoj suradnji. I na kraju bih htjela reći sljedeće prima se e, obraća e, e, sveučilištima, znanstvenim institutima i nezavisnim organizacijama koje, su, koje djeluju na ovom području. To je međunarodna suradnja. Neovisno o tome Htjela bih e, potaknuti e, da privlačimo nove partnere. To je u našem interesu kako bi inicijativa ispunila svoje svrhe i kako bismo e, potakli inovativno istraživanje i imali financije za sljedeće financijsko razdoblje. Hvala vam. Rokovi za amandmane 20. listopad, to znači da imamo više manje tjedan dana. u 12. A ne, do kraja radnog vremena. To, je rok za amandmane, dakle, <laughs> jako važan rok. Žurimo na ovom dosjevu. A sada s jednog jako važnog programa na drugi, krajnje važan, unutarnje tržište električne energije preinaka i zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije. Dakle, preinaka. Jako dobro znate, ovdje se radi o paketu mjera za čistu energiju. Započinjemo raspravu, konačno za raspravu, o četiri zakonodavna prijedloga. Temeljem 2820 amandmana tu su amandmani u nacrtu izvješća izvjestitelja, dakle sve zajedno. Jako dobro znamo da je ovo <clears throat> važna tema i važno je o tome ozbiljno razgovarati. I da je ovo povezano s drugim tekstovima sra Europske agencije za operatere električne energije i tu je i pripravnost na rizik sektora električne energije. Dakle, evo, za dva, Kristijanis Karinš je izvjestitelj. Izvolite, Kristijaniš. Hvala vam, predsjedniče, dobro jutro želim svima. Kao što je predsjednik to e, dobro rekao, dva ova dva, dvije zakonodavne inicijative zajedno imaju skoro 3000 amandmana. Naravno, tu se bavimo sličnim temama. Dakle, nije nemoguće to napraviti, ali jako je zanimljiv dosje. Većina amandmana idu u smjeru koji sam izvorno predložio, u biti tu se radi o tome da se ograniče državne intervencije na tržište, E, da se, uniš, e, da se odstrane subvencije koje nam se narušavaju tržište i smanjenje cijene dakle, električne energije za kućanstva. Imamo ovdje jedno pitanje ključnog značaja. Da li trebamo... Evo, mogu govoriti njemački ukoliko želite. Ako ima problema s prijevodom Evo, počnite, počnite od samog početka. Od samog početka? Do we have anything? Nothing. Es funktioniert nicht. Nein, nicht? Is anything working? I'll speak in Latvian, maybe the... Radi lišta, možda ću, ako budem govorio latvijski, možda će biti bolje. I'll try once again, I'll continue in English. Evo, probat ću još jednom na engleskom. Da li, čujete li prijedlog, e, prijevod? So what shall we do, chair? Što nam je činiti, predsjedniče? E, aber wenn ich auf Deutsch äh, spreche, dann kommt es auf Englischen für den anderen, oder nicht? Ako govorim njemački, onda to e, neće... Imate li engleski prijevod? Pokušat ću govoriti njemački. Je li engleski sada u redu? I njemački. Sada je u redu. Evo, govorit ću engleski, lakše mi je. Dakle, hvala vam još jednom predsjedniče. Dobro jutro kolege. 3000 amandmana. Općenito idu u smjeru u kojim sam ja htio ići. Dakle, imamo temeljno pitanje na koje ćemo morati naći odgovor. Jeste da li novi, novi dizajn tržišta treba napraviti novu tehnologiju i imati za cilj novu tehnologiju ili trebamo biti tehnološki neutralni. Dakle, to je to pitanje. Veliki broj kolega naglašava ulogu potražnje i skladištenja i tako dalje. Mislim da se trebamo postarati da zakonodavni tekst bude takav da funkcionira u budućnosti, jer nitko od nas u ovoj prostoriji ne može predvidjeti koje će se tehnologije razvijati, što će postati stvarno konkurentno na tržištu, može doći do nekog proboja sa e, baterijama, odnosno akumulatorima, što bi moglo biti e, jako važno, ove ćelije na vodik e, se mogu jako razviti, dakle ne znamo. Bilo bi dobro da potičemo sve tehnologije koja god bude mogla najbolje funkcionirati i tako da se ide na pristup koji će biti tehnološki neutralan. Glavni cilj, ponovno to želim reći, jeste da ako uspijemo učiniti da tržište radi e, valjano, dakle da imamo tržišno natjecanje, da tržišta s novom tehnologijom favoriziraju obnovljive izvore energije. On to već radi tamo gdje to moguće. Dakle, kolege su htjeli naglasiti da se, u stvari cilj je da se obnovljivi izvori energije e, uključe. Ja mislim da to nije tako. Ja mislim da je cilj da tržište nastupi, da ono odlučuje, a ne obnovljivi izvori energije. Ali ja mislim da jedno ide s drugim ali trebamo učiniti obnovljive izvore energije konkurentnim. Ima tu više stvari koje se ponavljaju. Dakle, možemo reći da ROC, regionalni operativni centri, su jako važni. Komisija ih e, e na njima. Ja mislim da bi bilo dobro preimenovati ih e, u regionalne centre za koordiniranje. No, pitanje da li smo mi za TSO pristup ili obnovljeni europski pristup? Sad neki, neki kažu da je bilo važno, da je važno imati 50 Hz uvijek napona da, da se žarulje ne osciliraju. Dobro, to je nešto što je na razini TSC-a, ali važan je i element prekogranične trgovine. Što se dešava kada jedan TSL e, dođe, suoči se s drugim? E, onda ako želimo, mislim na granici, ako želimo da stvar funkcionira, onda se moramo postarati da ide taj trgovinski protok preko granica. Drugo pitanje, drugi problem jeste e, učinak e, situacija emisija i takozvani mehanizam 550 o kojem se vole raspravljati. Ovdje imamo puni spektar imamo brojna brisanja, odnosno ljudi koji su za to da to, tu ne bude nikakvih ograničenja, drugi kažu da ne treba 550 već 650, oni imamo treće koji su za 350, a ne 650, zatim e, četvrti koji kažu da se to ne treba primjenjivati na strateške rezerve, onda e, vrijeme pričuve, onda još neke koji hoće da se to odnosi samo na uvoznu energiju i tako dalje. Dakle, mi smo pokrili cijeli spektar, naš dom, o tome ćemo morati razgovarati, raspravljati i doći do nekog zajedničkog razumnog pristupa. Neke države članice su neovisne u proizvodnji električne energije e, koristeći ugljen. To je činjenica, nije suđ osuda. Treće su neovisne zahvaljujući e, nuklearnoj energiji, treći imaju malo više obnovljivih energija, četvrti koriste plin. Tako da imamo različite na stvar. Mislim da će biti izazov doći do zajedničkog stava u ovom domu i onda vidjeti kako će to dalje ići na trijalozima s A kada pogledam direktivu, tu je pitanje reguliranja cijena. Meni je u potpunosti jasno da u raznim državnom članicama postoje različite situacije s kojima su uočeni potrošači. U nekim dijelovima Europe, u dijelu iz koje sam ja, imamo deregulirane cijene za kućanstva i poslovne subjekte i tržišno natjecanje je na snazi i komparativno imamo e, cijene, jeftine cijene na veliko usporedbi sa drugima. u nekim stvarima imamo regulirane cijene, a cilj bi bio ne kazniti niti jedan sustav koji ima regulirane cijene, jer one su rezultat nedostatne tržne konkurencije, dakle, ako, ako nemamo pravo tržišno natjecanje, ako imamo monopol e, i imamo dakle ukinu se, ukinu se ograničenja, onda ću, naravno da, da, ću, da povećati cijenu jer sam u situaciji monopola, tu nema e, nikakve sumnje. Dakle, mi trebamo ići ka dereguliranju, ali istovremeno ne kažnjavati tržišta u kojima to nije ostvarivo. Jer ako želite deregulirati, e, onda morate spostarati da i drugi predvijeti za uspješnu deregulaciju budu ispunjeni. Evo, ja sam ispunio svojih pet minuta i više. Već smo imali prvi sastanak e, izvjestelja u Sjeni, otvoren sam, to će biti veliki izazov, bit će zahtjevno, ali sam uvjeren, uvjeren sam da ćemo doći do zajedničkog stava u parlamentu koji će ići u korist razvoja neovisnog tržišta, e, tržišta električne energije. Najljepša hvala. Hvala lijepa kolega izvjestitelju, vi ste istaknuli, mislim, vrlo precisno sva najvažnija pitanja ovog izvješća. A u ime snd sad gospođa Hvala lijepa predsjedniče. E, imamo imamo 3000 amandmana na ovim izvješćima, ali e, sigurno ćemo naći dobro stajalište e, parlamenta, jer stajališta nisu jako udaljena. Težište kod koordinacija jeste e, e, entitet za dobavljače. E, ja dijelim mišljenje izvjestitelja i mišljenje izvjestitelja u sjeni. Regionalni centar za koordinaciju mora imati ovlasti donošenja odluka jer ima regionalnu relevantnost ne smijemo imati e, ne smijemo imati paralelne strukture e, postojeći centri moraju biti e, moraju dobiti veće ovlasti kao što je naglasio gospodin Karin mm, i drugi prijedlozi idu u tom smjeru i mali dobavljači moraju imati e, mogućnost da budu članovi DSU-a. Što se tiče tržišta kapaciteta, e, tu imamo stroga pravila za njihovo uvođenje. Razvoj e, u državama članicama su različiti. imamo razlike između potreba tržišta i mjera koje narušavaju tržište. Mislim da je potrebno sve koordinirati jer države članica se nisu odlučile u koje smjeru će ići i koje će kapacitete uvesti. E, imamo korektnu tranziciju što je također važno. E, moramo dekarbonizirati e, E, tržište energije, ali moramo također imati u obzir e, e, socijalni aspekt pogođene radnike, zaposlenike. Tu moramo imati dugoročne programe, stoga sam još dodala jedan članak. Jačanje prava potrošača je također važna tema za moj klub. E, tranzicija će uspjeti samo ako potrošači u tome sudjeluju. Stoga je važan da e, se u e, direktivi ojačaju prava potrošača. Dispatch and balancing responsibility. Mislim da je to krivi signal E, jer e, nekako isključujemo nove e, tržišne ponude. Imali smo vrlo dobru suradnju s vama gospodine Karinš i s drugim izvjestiteljima u sjeni. Mislim da moramo biti temeljiti. To ima prednost pred brzinom moramo obuhvatiti cjelokupno tržište i sve njegove aspekte. E, stoga je potrebna temeljitost. Hvala. E, Hvala vam lijepa. U ime ECR-a gospodin Krasnodemski. Hvala lijepa predsjedatelju želim e, prvo reći nekoliko općenitih e, riječi, budući da smo već e, održali prvi sastanak izvjestitelja, pročitao sam amandmane i uviđam da postoje dvije opasnosti, a koje imaju veze s razmatranjem toga kako bismo trebali regulirati tržište električne energije u budućnosti. Dva ekstrema treba izbjeći, od kojih bi jedan bio tendencija da se pronađe idealno tržište koje bi e, bilo samoregulirano. Dakle, bez vanjskih intervencija takvo idealno tržište nastojalo bi samo naći dobra rješenja. U prošlosti smo vjerovali e, ljudima poput Friedmana i Hayeka, međutim e, sada to više nije tako. Dakle, to je bila jedna takva opasnost. Druga opasnost vrst je utopije ili mesijanskog pristupa. A to je da se s tim paketom postupa kao s posljednjom šansom za spas čovječanstva od e, katastrofe koje bi prouzročile klimatske promjene. Klimatske promjene su sasvim očito važno pitanje, ali važno je i tržište i trebaju u jednom i drugom pogledu biti realan i imati na umu tehnološki napredak. Osim toga trebamo se podsjetiti i na socijalne troškove i e, činjenicu da unutar Europe postoje razlike u stupnju socijalnog e, i gospodarskog razvoja. I naravno različite su nadležnosti regionalnih operativnih centara, ali ima i drugih kontroverzija i novih pitanja. Pitanje različito postupanja e, s kapacitetima tržišta, a osim toga i e, s sa strateškim rezervama koje su aspekti koje nikako ne smijemo gubiti iz vida. Skrećem pozornost na amandman koji sam sam podnio u ime svoje političke grupacije. A to su e, zone e, određivanja cijena. S e, direktorom Bordhartom iz Europske komisije, jučer smo razgovarali i on je rekao da komisija nema alate za krizne situacije, odnosno za jedan od problema e, kružnog toka koji se bio pojavio nedavno. Dakle, nadležnosti e, ne želimo u tako velikoj mjeri prenijeti na Europsku komisiju u određenim e, slučajevima e, prekida e, komisija bi trebala imati neke nadležnosti. Hvala lijepa i hvala izvjestitelju koji je brzo počeo raditi na kompromisima, a kao što sam već rekla u prethodnim raspravama, mi podržavamo pristup koji se temelji na tržištu i pristup um, izvjestitelja kao i um, određene zabrinutosti uh, za narušavanje tržišta. Mi uh, u velikoj mjeri podržavamo uh, i pristup izvjestitelja za ravnotežu u odgovornostima što kod čega je važno paziti na iznimke Dakle, transparentnost u količini e, energije i pun pristup e, uravnoteženom tržištu. Ali naravno i to treba i kod toga treba paziti na troškove. A e, važno je integrirati i obnovljive izvore. A nikako ne bi bilo dobro ne poduzimati ništa e, i e, što se tiče regionalne suradnje vjerujem da regionalni koordinacijski centri ROKSI bi trebali imati e, ovlasti donošenja odluka kao što je rečeno od strane SND-a E, budući da to pretpostavlja i geografsku uravnoteženost i ne može se dogoditi da e, najveća država e, o svemu odlučuje. Vjerujem da je važno govoriti i o sukobu interesa i konačno digitalna transformacija koja je našoj grupaciji iznimno važna kao i zato smo eh, i dali amandmane koji se odnose na upravljanje podacima eh, i, eh, na pametna brojila, ugrađivanje pametnih brojila. Mnoge su države članice to učinile, neke još nisu, pa im treba dati dovoljno vremena da provedu analizu učinkovitosti E, za e, ugradnju e, pametnih brojila. Hvala lijepa. Zeleni kolega Turmeš. I ja sam zadovoljan s tim kako su izvjestitelji organizirali sastanke izvjestitelja u sjeni Tržište mora biti pravično, transparentno i nadilaziti nacionalne granice. Moramo e, sva e, narušavanja e, tržišta izbjeći recimo nuklearna energija ne plaća ni osiguranje ni dekomisioniranje niti e, ugljen plaća e, za zagađenje, odnosno onečišćenje okoliša. 30 eura nije tržišna cijena ni za koga. Zašto je sad cijena takva? Upravo zbog prekapacitiranosti. I i zato što nuklearna energija za onečišćenje isto ne plaća adekvatno kao niti ugljen, sve takve poremećaje na tržištu i narušavanja treba eliminirati i nepravedno je kažnjavati jedan resurs koji ne onečišćuje niti e, nešto loše ostavlja za sobom, a to su obnovljivi izvori. I to je što se tiče pravičnosti naš zadatak ta e, pravičnost nije potrebna samo unutar europskog tržišta nego i izvan njega želimo li doista da bugarski ugljen e, se ne izvozi a recimo e, srbijanski ili crnogorski koji nije unutar kruga djelovanja europske legislative da se i dalje izvozi. Dakle, trebamo to regulirati i treba biti regulirano i na granicama. Sve to ima puno veze i s ima i rezervama, balansiranjem, odnosno ravnotežom i treća stvar je e, ekonomski optimum e, tržišta e, električne energije što opet nadilazi ove nacionalne granice. Trebamo više od koordinacije roksa, trebamo odluke u određenim ciljanim segmentima. Hvala. <laughs> Hvala lijepa. Ja bih se zahvalila izvjestitelju. I bilo bi smisleno da neke teme i amandmane i kompromise da ih još zajednički e, raspravimo. E, tržišta kapaciteta to moramo raspraviti zajedno. E, to je nešto što bismo mogli, e, moramo e, zajednički razmotriti i to ne samo komadić po komadić. Moramo sastaviti opskrbu, sigurnost opskrbe, zatim pristup pojedinca energiji, da nemamo isključenja, a treće su naši klimatski ciljevi. Sve, ništa nema smisla a ako ova dva dokumenta, to je važno zakonodavstvo, ako o tome govorimo, a e, pri tome zanemarimo klimatske ciljeve. E, stoga moramo e, imati taj trokut, to trozvučije u našim raspravama. E, e, narušavanje tržišta. E, ne bih rekla istu definiciju kao Claude Tons, ali narušavanje tržišta ne možemo tolerirati. Mehanizmi za kapacitete, o tome smo govorili i tu idemo u vašem smjeru ali kod pojedinih članova moramo vidjeti kako to možemo urediti. Dali smo neke prijedloge. Mm, e, e, temporary last resort, to je odlučujuće za nas. E, to možemo spojiti sa drugim stvarima. Tu imamo mnogih prijedloga. Moramo to sagledati u svoj kompleksnosti. Strateške rezerve Njemačko rješenje nije najbolje, ali je bolje od e, mnogih drugih. E, htjela bih u tom smjeru ići dalje. E, načela tržišta energije, o tome svi govore, dekarbonizacija, održivost, štednja energije, učinkovitost kućanstava, to je važnost. Mm, e, te e, elemente moramo uzeti u obzir. Onda još detalje koji su zapravo važni. E, svi dionici na tržištu ako, im, ako su odgovorni u ravnotežavanju tržišta, to treba još prilagoditi. Mm, mm, ne želimo da itko bude isključen iz tog, e, te odgovornosti za ravnotežu. E, naravno e, da moramo o tome svemu raspravljati. U Njemačkoj imamo velike napretke sa skladištenjem energije, na primjer. U, medijima se čita da Njemačka neće postići ciljeve, klimatske ciljeve. E, e, došlo je do zaokreta u njemačkoj u energetskoj politici, stoga moramo govoriti. E, bo, nuklearke i termoelektrane su za sada stvarnost. Direktiva energetika za građane i E, siromaštvo, e, energetsko siromaštvo također važna tema, e, zaštita potrošača. Hvala, kaže predsjedatelj. Hvala. Hvala, gospođo. Gospodin Levandovski ima riječ. Hvala lijepa i e, želim sreću Kristijanis e, sa ovih 3000 e, amandmana. Ja mislim da bi nekih 550 zapravo bilo u redu. A što ako uspostavimo standarde za performansu emisija, eliminirat ćemo većinu toga u svim državama, pa i onoj koju najbolje poznajem. E, prelazna razdoblja neće ništa pomoći i budući da i to bi rezultiralo s povećanim uvozom energije e, i e, to je kazna također to je također kazna za neke države pa i onu koju najbolje poznajem E, ako želimo postići e, cilj e, zelene tehnologije. Dakle, to bi na to bi trebalo obratiti pozornost. Gospođa Miruza. Hvala vam lijepa i ja bih e, željela reći e, nešto u vezi amandmana i unutarnjeg tržišta. Naš je glavni prijedlog da e, se cijene fiksiraju svakih 15 minuta. Želimo osigurati stabilnost i znamo da je puno država E, članica koje su išle za interkonektivnošću e, i otvorenost tržišta je jedan od rezultata. E, važno je osigurati jednake uvjete za sve i komisija je eliminirala ove prioritete al, za dispečerski segment i e, tarife za e, mrežu mogu e, čak pokriti i troškove održavanja ukoliko se dobro upravlja. Ova načela mogu biti prepuštena agencije, ali i definirana na jednoj općenitoj razini s gospodinom Levandovskim se slažem da trebamo poštivati diskreciju država članica tako da oni e, e, koriste e, mehanizme kapaciteta na internom tržištu. Dakle, države članice trebaju same svoju energetsku politiku dizajnirati i trebalo bi bolje iznijansirati eh, ovlasti. Što se tiče energetske zajednice, mislim da bi ona trebala biti definirana od strane država članica. I što se tiče regulacije eh, tržišta na eh, tržištu na veliko za opskrbu želimo čvršće mjere interkonekcije su važne u Španjolskoj bez toga ne biste mogli ispuniti sve e, ciljeve dakle mislimo da dobro djelujemo po pitanju obnovljive energije ali dosta to kapaciteta za obnovljivu energiju bismo bili izgubili da nije tako. Hvala vam. U potpunosti e, podržavam ambiciju e, koja je bila iskazana u amandmanima i e, u ime SND kolega ja imam amandmane koji e, pogoduju e, siromašnim građanima i klijente, kupce treba e, uvijek obavijestiti kada mogu kupovati jeftiniju energiju. Slažem se s Kornelijom i Martinom o, energetskoj sirom, o energetskom siromaštvu, što je također i mogućnost za podršku e, razvoju e, energetskih zajednica i do 2050. polovica e, bi kućanstva u EU mogla biti proizvođač obnovljive energije i moramo tu dobro postaviti težnje i ciljeve E, za naše građane koji žele biti u samom središtu energetske e, tranzicije, a to znači čista i energija koja je lako dostupna i ne Hvala. Hvala lijepa predsjedniče i hvala izvjestitelju. Obavio je zaista težak e, posao. Želim mu puno sreće i u budućnosti. Ja bih nešto rekla o mojim amandmanima. Prvi amandman, mehanizmi za kapacitete, e, kolege su o tome već govorili. Ja sam e, predložila da se to briše. 550 e, grama, ta, ta tema nije dobra za klimatsku politiku. Kako bismo postigli ciljeve, e, klimatske ciljeve, moramo govoriti o ETS-u. E, o tome se mora govoriti u trialogu. I e, mi govorimo o opskrbi energijom, o sigurnosti, tu trebamo fleksibilne privremene solucije moramo e, biti spremni na kombinacije e, gospodarski e, nije smisleno da imamo onda više cijene kod potrošača. To treba izbjeći. Druga tema, Europska organizacija operatora prijenosnih sustava. Tu imamo prijedlog da se o njima daje potpora na europskoj razini. E, pridružujem se gospođi Werner. Ne smijem e, isključiti male e, operatere. U mojoj zemlji je tako da 85% dobavljača nije uključeno. Moramo ih podupirati E, za pitanja nadležnosti u opskrbi e, ili područja, energetska područja, to, e, tu mislim da trebamo ostaviti nadležnost regionalnim centrima. Mislim E, da ćemo stvoriti samo dvostruke strukture i više birokracije. E, tu sam isto predložila e, brisanja. Hvala. Hvala vam, gospođo. Gospodin Blanko Lopez. Muchas gracias, presidente. Este nuevo diseño del mercado es necesario para actualizar una regulación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 predstavnike Europske komisije, direktora Burharta, da se očituje. On je skoro postao član našeg odbora iz glavne uprave za energiju. Izvolite. Najpše hvala predsjedniče. Evo, već smo čuli danas da imamo oko 8000 amandmana i neko bi mogao pomisliti da nešto pošlo krivim putem i u, i s prijedlogom Europske komisije i s izvješćem e, izvjestitelja. No, ne bih to rekao. Što više, mislim da je ovo jako pozitivan znak, to što imamo toliko amandmana ovdje, jer to naglašava značaj ovog paketa reformskih mjera i njegovo značaj za naša društva, gospodarstva. I stoga komisija doista i takako pozdravlja ovaj veliki rad koji su zastupnici ovog odbora uložili u ovaj dosje. Komisija također pozdravlja činjenicu da većina prijedloga podržava opći koncept komisije da se sustavno otklanja barijere integraciji tržišta i sudjelovanja potrošača u tržišno utemeljenom pristupu. Gospodin Krasnodevski, da, idealno tržište nalazi se u učbenicima a ne u stvarnom životu. I zato smo upravo nastali naći pravu težu kako bismo otvorili tržište i išli u smjeru većeg tržišnog natjecanja kako bismo imali integraciju energetskih sustava, no istovremeno uvodimo također i neke sigurnosne mjere, a mehanizam e, plaćanja ovisno kapacitetima je jedan od najboljih ilustratora. E sad vidimo da ima i razlika u, u mišljenjima u ovom odboru o ulozi ciljeva za borbu klimatskih promjena. Naravno, naravno dopustite da budem jasan, ti ciljevi su uključeni u ovaj energetski sustav. Sve što radimo i što predlažemo ovdje jasno stavio do znanja da smo svjesni, priznajemo da je sustav energetike jedan od najvećih zagađivača okoliša i stoga po prvi put doista se trudimo uključiti obnovljive energije u tržište i naravno stavkom energetske učinkovitosti koja je tu stupa na snagu još prije integracije obnovljivih energija. Dakle, ono što mi radimo jeste radimo na održivosti i na podržavanju klimatske politike. Tu su neki drugi instrumenti, kao što je rečeno, tu je sustav ETS i drugi, e, na primjer, 550 grama, to pravilo, to je ovdje već spomenuto u više navrata. Za komisiju to je jasno. Potrebno nam je to takvo ograničenje jer, kao što je to već rečeno, ne možemo dati javnu potporu u buduće e, ovakvim sustavom e, za naj e, za one sustave koji proizvode najveći, najveću količinu za onečišćenja, ali kao što je gospodin Werner rekao, ne možemo zaboraviti da imamo 42 regije koje prvenstveno koriste ugljen Dakle, ne možemo tu raditi sa pragom od 550 grama. Moramo razviti dakle, aktivnu politiku kako bismo pomogli tim regijama da izađu iz tog tamnog kuta i dati im, moramo im dati mogućnost da razviju manje zagađujuće ili e, da proizvode energiju na način koji ne zagađuje i koji je društveno prihvatljiv. I, zato pozivam već, upućen poziv e, zastupnicima ovog odbora, mi pokrećemo, pokrenut ćemo europsku platformu 11. prosinca uz potporu predsjednika ovog odbora i ta platforma će imati za cilj da pomažemo ne samo financijski, već e, da pomažemo u razvoju koncepata i to je nešto što će biti dakle, pokrenuto u prosincu. Dakle, ako budete u Strasburu i ako budete slobodni između 4 i 6,5, pol, molim vas da nam se pridružite jer to će biti doista jako važan događaj. A sada dopustite da se osvrnem na neke konkretne stvari koje su ovdje spomenute. Stijene. Pa dobro, imena nisu važna za nas. Rekao sam da, već sam rekao da koristeći pojam operativno je greška od komisijne strane komisije jer to ne odgovara onome što želimo ostvariti. Mi ne želimo e, intervenirati svakodnevnom e, poslovanju TSO-a, dakle operatera prenosnih sustava. Dakle, mi smo, slažemo se sa promjenom e, naziva u koordinacijske centre, centre za koordiniranje dakle, jer on to jesu u vijeću, oni su od, raspravili o drugom imenu, dakle, sigurnosni centri, ali komisija je više za e, ovo što je predložio izvjestitelj, dakle za naziv regionalni centri za kooperaciju. Naravno, jasno mi je također da nemamo jednoglasnost e, o ovlastima ovog tijela, ali to je rečeno da Kalas Werner i gospodin Turmeš podržali su nas kako bismo mogli donositi neke odluke na regionalnoj razini, jer one ne mogu biti samo odluke koje znovo se na raznim nacionalnih operatera prijenosnih sustava. A što se tiče e, mišljenja gospođe Nibler, ne, komisija, da, ona, misli da komisija ne treba imati ovlasti, a gospodin Krasnodevski smatra da bi. A mislim da su oboje u pravu, ali jedan i drugi idu u krajnosti. Mislim da ta područja natječaja su takvi da bismo trebali napraviti kompromis da bi se trebale države članice više uključiti u ovo sve prije nego što bi komisija mogla donijeti neke odluke i pokrenuti mjere. Što se tiče malo evo, dva, tri mala komentara što se tiče uređivanja cijena električne energije. Budimo jasni, ništa nije štetnije maloprodajnom tržištu od uplitanja u određivanje cijena. I svaka moguća iznimka koju budemo odobrili može dovesti izazvati narušavanje tržišta i mislim da moramo biti jako ambiciozni i izbaciti politiku iz određivanja cijena energije i mora se nametnuti tržišno, sustav tržišnog natjecanja koji je najbolji način da se cijene s, e, drže pod kontrolom ili manje. Što se tiče entiteta TSO-a, da, u potpunosti se slažem da je otvaranje članstva nešto što treba početi raditi. Komisija je već uh, poduzela neke korake s četiri e, Europske udruge operatera prenosnih sustava, da stvaramo nove koncepte, da vaša mandat je u pravu, moramo, to otvoriti svim operaterima prenosnih sustava. Pitanje je kako ćemo e, organizirati odbor s tim u vezi, ali smo zainteresirani za, za konstruktivne razgovore i za kraj, gospođo Griffin, najpša hvala na E, vašoj podršci za lokalne energetske zajednice, sve što ste rekli slažem s tim. Imamo problem sa formulacijom koje nisu savršeno jasne. Mi radimo na poboljšanju toga svega jer je došlo do e, tumačenja naših odredaba koje mogu e, izazvati koje mogu učiniti da dođe do zloporabe tih naših napora i hvala vam što ste nam ukazali na to. Najpša hvala. Hvala vama, direktore. Evo, u ime Europske, hvala vam na vašim e, komentarima. U ime Europske komisije naravno postoje različite tumačenje između nas e, i različitih kluba zastupnika i vas, no profesionalci i stručnjaci su uvijek dobro došli da iznesu svoje komentare. Sada vas podsjećam, e, ispričam se, gospodin Karinš, izvolite, možete napraviti sažetak diskusije. Hvala, hvala najljepša svim onima koji se javili za riječ, osobito izvjestiteljima u Sjeni. Ja mogu samo iznijeti jedan komentar. Naime, održali smo prvi sastanak Izvjestitelja o Sjeni i smo sat i pol eh, govoreći o članku prvom i drugom, a koji su nazvani eh, tema i polje primjene, pa vrago, o čemu govorimo. A druga tema e, bila je sve sporne stvari. Dakle, neću ići člana po članak e, i tema po tema. Cilj prvog, prvog e, susreta izvjestitelja Sjeni bio je da se riješe sve one stvari koje su nekontroverzne. Mi smo političari ljudi i možemo naći kontroverznu u, u apsolutno svemu, ali naravno pristućemo ovome tematski i po prioritetima i, i tu su ti RCC-ovi, kako ih voli komisija nazvati. Dakle, da, pristup ćemo ovome tematski. Naravno, mi nismo toliko udaljeni jedni od drugih postavama. Svi govore imajući na umu svoje vlastite brige i svoje regije koji su stvarni, no u biti ja vidim da stvari nisu toliko udaljene i različite, ovisno o našoj političkoj boji. Ne, amandmani dolaze više imajući na umu regije iz kojih potječemo mi političari. Naravno, te brige su jako stvarne. Evo, u Uberijskom polotoku interkonekcije su veliki izazov kako bi se došlo do funkcionalnog tržišta. To je nešto ima veze sa prekograničnim protocima, o kapacitetima pričuve koji su potrebni, kako bi se moglo o potrebi za dereguliranjem cijena i tako dalje. Takve države članice odnosno one države članice koje dolaze iz e, područja gdje se intenzivno koristi ugljen, to trebamo razumjeti. Evo, u mojoj zemlji se koristi 0% ugljena, tako da ja tu nemam nikakvog osobnog interesa. Ali to je i socijalno pitanje, jer tu brojni ljudi rade u tom sektoru. I kako onda provesti tranziciju? Nitko se ne bori protiv toga da treba napraviti tranziciju, u to sam siguran, ali već pitamo se kako je napraviti i to je stvarno pitanje. Isto što se tiče e, ovih uh, mislim, to je tehničko i tržišno pitanje. No, kada razgovaram sa regionalnim sigurnosnim centrima i te ovima koji kada, kada se ne bave politikom, Njihovi inženjeri kažu da bi najbolje bilo napraviti, e, izraditi cijenu po algoritmu i sve bi bilo sjajno. Nitko se ovdje ne zalaže za nodalne cijene, ali mi ovdje govorimo za najbolje tehničke, inženjerske e, solucije koji bi uputili pravi signal tržištu. Jer na taj način bi se izbjeglo povećanje cijena električne energije u određenim krajevima, ali opet u drugim krajevima Europe to bi moglo izazvati porast cijene, što ima naravno socijalno i politički utjecaj. Dakle, moramo na o tome raspraviti, ali kao što je e, komisija to rekla, ja bih isto i tako inzistirao da stavimo tržište na prvo mjesto. Dakle, ako, pržiš, ako tržište bude u stanju uputiti pravi signal, onda ćemo prevazići brojne prepreke. Evo, ja naglašavam, u mojoj zemlji, u Latviji, prije 10-15 godina bili smo e, povezani sa drugim političkim zemljama, ali zahvaljujući PCI-u imamo veliku interkonektivnost sa cijelim sjevernim e, dijelom Europe i evo bio sam u Oslo vidio kako tako tržište funkcionira, u biti to funkcionira jako dobro jer su uvjeti dobri. Interkonekcije su dobre, različiti e, izvori generiranja električne energije su uspostavljeni, funkcioniraju i nema fizičkih kulturnih e, prepreka tržištu, odnosno trgovini, jer sve države u kojima to tržište funkcionira su orijentirane ka slobodnom tržišnom uređenju kada imate sve te uvjete, onda stvar može funkcionirati. Dakle, ja tvrdim da to može funkcionirati. Moramo prevazići one fizičke prepreke i političke prepreke, otpor koji sprječava da to funkcionira. Dakle, to je veliki test koji je pred nama. Ja sam uvjeren da to možemo uraditi i jako sam zadovoljan stavovima svih izvjestelj Hvala najljepša. Hvala vama, gospodine Karinš ja nisam sudjelovao u ovoj raspravi, no mogu vam reći da je rasprava bila odlična. Doista fantastična rasprava na važnu, ključnu temu, rekao bih, za ključna tema sigurno u ovom mandatu. Dakle, hvala vam na ovoj sjajnoj raspravi koju smo vodili zajedno i sa Europskom komisijom i dopustite da vam kažem, dakle, 11. prosinca 2017. godine glasa se na odboru ITRE, to je ponedjeljak, u Strasburu, ukoliko se ne varam. Tako je. Dakle, trebate se sjetiti, imati to na umu. Sljedeća tema, evo ga, dolazimo točno na vrijeme. Izvolite, gospođo. Oprostite, predsjedniče, moramo li e, glasati u Strasburu, nema li nekog drugog načina? mislim da je to vrlo nespretno jer smo svi toliko zaposleni u Strasburu i ovo je posljednja, e, posljednji stražburski tjedan. Mogli bismo možda glasati ovdje na redovnoj sjednici u Briselu. To je već barem šest tjedana u našim rasporedima već od početka rujna je to predviđeno i nismo mogli naći drugo rješenje. Tako da nemamo drugog rješenja. Ukoliko želimo završiti ove godine. Ako ne budemo dakle glasali u Strasburu, onda ćemo to završiti u siječnju. No, vi to vjerojatno ne želite napraviti jer eh, Europska komisija želi suradnju i mi smo od početka htjeli, gospođo Nibler, mi smo od početka htjeli završiti ovo privesti kraju krajem listopada, no bilo je nemoguće jer je bilo previše amandmana, previše posla, tako da smo htjeli dodati dva dodatna tjedna od kraja list Dakle, imali smo velike kompromisne amandmane na ovom fenomenalnom dosjeu jer i drugi dosije treba i, druge dosije, evo sve ukupno imamo četiri dosije koja, na kojima treba glasiti. Dakle, bilo je predviđeno u studenom i onda smo dodali dva tjedna, tako da dolazimo e, na plenarno zasjedanje u prosincu i to je raspravljeno i žao mi je, ne može se mijenjati sada. Sada prelazimo na temu 16. Europska agencija za suradnju energetskih regulatora, preinaka. Izvjestitelj, kolega Morten Helveg Petersen, ovaj prijedlog dijelom je paketa za čistu energiju za Europsku uniju u bliskoj vezi sa svim ovim drugim dosjedima, osobito e, je povezan i sa ovim paketom mjera o kojim sam raspravljao prije koji, koji minut. Dakle, revizija tržišta ACER. Dakle, predlaže se revidiranje agencije ACER kako bi dobila dodatne nadležnosti i da se uskladi sa tržištem električne energije. Imamo 412 amandmana, dakle imamo puno sreće tu. Morten, jako ste sretni u usporedbi sa Kristijanisom, koji je vjerojatno ljubomoran na vas. Amandmani se tiču brojnih pitanja povezanih za e, ciljeve nadležnosti agencije i unutarnji sustav funkcioniranja i donošenja odluka. Izvolite, izvjestitelj, imate riječ. Hvala vam, predsjedniče, da pravu ste nemamo isto ogromnu količinu amandmana kao i gospodin Karinč. No, najprije dopustite da zahvalim izvjestima u Sjeni na njihovu doprinosu. I želim reći da sam sve u svemu jako optimističan eh, glede izgleda da uspijemo napraviti dobru uredbu Dobili smo brojne konstruktivne doprinose svih izvjestitelja Sijeni. Prvi tehnički sastanak izvjestitelja Sijeni je dao na, nasluti da će biti puno različitih mišljenja, ali dosta sam optimističan. Prije par tjedana bio sam u agenciji statistike, brojke koje pokazuju znače da u biti kada god energija dolazi do granice, prestaje protok. Dakle, ugrubo. Dakle, nemamo interno, unutarnje tržište energije. jasno se vidi mm, da postoji ogroman broj prepreka kada energija dođe do granice i to je nešto na čemu moramo raditi. Prethodni dosije je od ključnog značaja za ovaj, a isto se tiče i nadležnosti funkcioniranja agencije ACER, agencije za suradnju energetskih regulatora tu su u pitanju dakle nadležnosti direktora, pravo glasanja, da li ACER može prikupljati e, neka novčana sredstva, dakle tu imamo pitanja i o porezima i ali mislim da ćemo doći do kompromisa. Evo, i, i ovdje imamo i važan regionalni aspekt da li ćemo zvati to ROX ili ICC, to nije važno, ali trebamo imati mogućnost e, donošenja obvezujućih e, mjera kako bismo mogli napredovati s ovim dosijom. Važno je da se uskladimo kako bismo bili dosljedni i koherentni na europskoj razini i vodit ćemo razgovore s tim u vezi. Dakle, evo, predsjedniče, želim reći da sam siguran, odnosno pun povjerenja i hvala za sada izvjestiteljima o sjeni na konstruktivnom pristupu. Hvala. Hvala vama kolega, gospođa Nibler u ime Europske pučke stranke. Hvala predsjedniče. Ja predstavljam kolegu Wernera Langena koji radi e, u jednom drugom odboru sada. On mi je dao jednu ceduljicu i e, rekao mi je što smijem reći. I on se zahvaljuje na pozivu na e, prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni koji je e, bio ovog tjedna. Prva rasprava nije došla do učinkovitih kompromisa. Neke točke nisu obrađene. On međutim ima puno povjerenja u izvjestitelja i čvrsto je uvjeren da ćemo na sljedećem sastanku izvjestitelja 20. listopada u Strasburu doći do e, konstruktivne razmjene mišljenja. E, glavna tema za pučane je, e, se sastoji od četiri točaka produbavljanje e, internog tržišta energije treba biti e, učinkovito e, mora se međutim koncentrirati na prekogranične teme i probleme odluke moraju biti donošenje, donošene dvotrećinskom većinom kod a odgovornosti između e, regulatora upravnih struktura mora biti e, uravnotežena. I na kraju e, financijske poteškoće ESE. To ne možemo riješiti općim naknadama Nagrade se moraju odrediti samo kod izvanrednih aktivnosti. To su najvažnije točke eh, na kojima inzistira gospodin Langen za eh, klub Pučana. On se veseli na sljedeću razmjenu mišljenja na sastanku izvjestitelja u Sjeni u Strasburu. Hvala. Najviše hvala vama. Evo su bile doista jako jasni komentari. Sada u ime socijalista i demokrata kolega Pohe. Hvala vam što ste mi dali riječ. ali možemo ovo podijeliti na dvije razine. Kao prvo, jačanje prekograničnih pitanja koje, za koje su potrebne regionalne koordinirane odluke, a zatim treba rješavati pitanje tijela, tu se radi o pitanju direktora, upravnog odbora, vijeća i tako dalje. Ja podržavam pojačanje ovlasti eh, agencija, mislim da one trebaju moći intervenirati onda kada imenovani regionalni centri ili drugi subjekti koji se bave prekograničnim pitanjima na neki način da krše E, europska pravila. Agencija bi trebala također biti u stanju doći do informacija od tržišnih e, čimbenika koji u potpunosti trebaju, e, od tržišnih operatera koji bi trebali provoditi europska pravila. Ja podržavam također i porast i jačanje regionalne suradnje koja može samo omogućiti bolje funkcioniranje tržišta i smanjenje cijena. Ovi regionalni centri koji su uspostavljeni u uredbi kao jedan od načina da se to ostvari. Treba biti od pomoći. E, Prodaja na veliko je jedan od e, jedan najbolji način funkcioniranja ovog tržišta. No ipak imamo tu tri ključne teme. Tu nam nedostaje i ljudski i financijskih resursa. Prije nekog tjedana Morten i ja e, bili smo u Ljubljani, tamo u jednom centru ACERA i jasno je da nisu imali na raspolaganju dovoljne resurse. Agencija bi trebala biti u mogućnosti raspolagati se dovoljnim financijskim i ljudskim resursima za izvršavanje svojih zadataka. Tako da ja predlažem da bi trebalo predložiti neke neki sustav plaćanja u ovom tržištu. Zatim, neovisnost agencije je od ključnog značaja za njenu aktivnost. Dakle, upravni odbor, članovi od agencije ne bi trebali dobivati nikakve političke instrukcije i sam ravnatelj tog tijela, te agencije, morao bi biti neovisan. Mislim da imenovanje direktora treba biti u ovlasti Europskog parlamenta, kao što je to slučaj i s drugim agencijama. Dakle, moramo uspostaviti pravu ravnotežu u ovlastima. Ako im damo više ovlasti, onda će imati veću odgovornost. Tako bi trebalo biti. Dakle, jako je važno ovo jasno napraviti i kvalitetno odrediti. Hvala vam. Hvala vam, kolega. Sada u ime ECR-a naš potpredsjednik gospodin Henke. Poštovani predsjedatelju i kolege, mislim da je ovaj dosije od velike važnosti i e, svakako je integralni dio ukupnog energetskog paketa. Mi smo ponosni na naše zajedničko tržište, ali nismo se primaknuli niti koraka bliže zajedničkom energetskom tržištu Europe. Što se regionalne suradnje tiče, samo Švedska i Norveška na cijelom kontinentu u tom pogledu imaju e, pravu suradnju kao i Njemačka i Danska, budući da se na neki način osjećaju prisiljenima na to. Fizički protok energije između država članica, država članica je na niskoj razini, bez obzira govorili o Berlinu, Parizu ili Varšavi, ogromna većina, a osobito onih e, branitelja nacionalnih interesa e, ne e, čini ništa u ovom smislu. protekcionizam ovdje nema mjesta trebamo agenciju koja će stvoriti zajedničko europsko energetsko tržište i dati doprinos e, protoku energije i opskrbe energijom bez restrikcija i ne dopuštamo da energija koja je čišća e, i e, jeftinija dođe iz susjednih država na naše tržišta e, zbog sigurnosti opskrbe nikada tako nećemo postići niti pravu e, kompetitivnost a niti će e, jeftinija energija doći na naše tržište i našim stanovnicima pa prema tome trebamo veću regionalnu suradnju veću konkurentnost i niže cijene za sve evropske kupce energije. E, regionalna suradnja krenula je u dobrom smjeru. Ne bi bilo dobro da se to sada razvodni e, i sam je izvjestitelj zahvalio izvjestiteljima u sjeni. Zahvaljujem i kolegama na suradnji. E, mislim da bez e, sjajne podrške e, naših ljudi koji nam pomažu ne bismo bili mogli zatvoriti ovaj fajl te njima iskreno zahvaljujem. Hvala lijepo. Gospodin Davor Škrlec za zelene. Evo, konačno neko dobro izgovara moje prezime. E, Neću e, predugo govoriti, dragi kolege, želim e, zahvaliti izvjestitelju na trudu i na tome što su moji amandmani razmatrani. Kao što je već e, spomenuto od strane drugih kolega prethodno, prepoznajemo potencijal i ključnu e, ulogu ESE. E. To je nova ključna uloga i, zeleni e, daju podršku agenciji dosljedno i uvijek, a želimo i uspostaviti okvir u kojem će ESA funkcionirati sa svim potrebnim elementima, naglašavam jedan. A to je da je Acerova politika, e, politička e, neovisnost e, ključna i postoji privatna organizacija Vijeće za Vijeće europskih energetskih regulatora i njihova je nazočnost i u strukturama, upravnim strukturama acera ili ACERA i prema tome upravni je odbor e, zapravo isti e, time je upravljao Lord Mock e, a sad je gospodin Plainley koji će praktički sjediti na te dvije stolice nadalje što nije dobro najblaže rečeno imamo i mogućnost korištenja takve vanjske E, agencije. Nadam se da će e, mene u onome što želim reći e, kolege podržati. Osim toga, potrebno je da direktora agencije potvrdi Europski parlament i da on odgovori na naša pitanja. Uz ovlasti agencije mislim da imamo dobre šanse da se to ispuni. Hvala lijepa. Mr. Silikiotis, coordinator Gospodin Silikiotis za GUE, koordinator. Ja bih se u prvom redu htio zahvaliti e, gospodinu Petersenu e, na odlično obavljenom poslu i dobroj suradnji na prvoj sjednici izvjestitelja u Sjeni. Ona je bila konstruktivna, ali naš klub ima još e, e, mnogo različitih mišljenja e, koja se razliku od izvjestitelja u ACER nije europska agencija, to je agencija nacionalnih tijela i stoga se ovlasti ne mogu toliko proširiti ovdje jer ne možemo mi ni formulirati njihovu strategiju. E, različiti članovi imaju i različite probleme koje treba uzeti u obzir. E, obskr... Nije nam uspjelo e, riješiti usklađeno probleme različitih država članica i izolacija nekih regija u Europskoj uniji i dalje traje ne možemo zanemarati e, suverena prava država članica e, da sami reguliraju svoje e, tržište energijom. Naročito članak 43 kad se radi o predsjedništvu acera tu se predviđa i prisutnost trećih zemalja. To je to je nemoguće, mi to ne možemo ovdje zaključiti, o tome moraju odlučivati samo države članice. Ne možemo im oduzimati te ovlasti. ACER se ne može e, ovako mijenjati, radi se o prevažnim temama. I na kraju e, govorim o, o, upravnom odboru ACERA e, predstavljenost svih e, članica u tom tijelu je vrlo važna. Također bismo nešto regli o glasanju. Ovdje je predviđeno dvotrećinska većina a sada se predlaže čak i jednostavna većina, a to ugrožava suverenitet ACER-a. E, mislim da moramo kao i prije imati kvalificiranu većinu za usvajanje odluka. Hvala. Hvala vam na primjedbama. A sada za Europsku komisiju. E, e, direktor Klaus Dieter Borhardt. Profesore, imate riječ. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ovaj put ću biti znatno kraći nego u prvoj intervenciji iz današnje rasprave proizlazi kao i iz jako dobrog izvješća našeg izvjestitelja je da svi doista vjerujemo u pravu energetsku uniju, Europsku energetsku uniju i da bismo se mogli suglasiti o, o zakonskim pitanjima i prekograničnim rješenjima Trenutno e, je uloga nacionalnih regulatora u Aceru e, vrlo jaka to i nismo mijenjali. ACER dakle ostaje unutar našeg prijedloga tijelo u kojem se sastaju regulatori i e, dolaze do sporazuma sve na temelju ESO direktive. Sam Izvjestitelj potaknuo je jedno pitanje kojeg nema u našem prijedlogu. On je napravio poveznicu s regionalnim centrima za suradnju i doista je točno da u našem prijedlogu e, ti centri još nisu e, uspostavljeni e, niti sa njima adekvatno govori na razini regulatora, dakle to je element koji nedostaje što se ostatka tiče gospođa Nibler e, u ime gospodina Langea je rezimirala ključna pitanja koja ovaj odbor e, mora rješavati a ja želim govoriti o dvijema stvarima prvo gospodin Bohe e, spomenuo nešto vrlo važno, to je prikupljanje informacija koje je ACER-u potrebno za praćenje tržišta i e, tu situacija nije adekvatna. E, moramo e, osnažiti i nadležnosti ACER-a, ali i način prikupljanja informacija da bi on bio ujednačeniji i da nam omogući praćenje tržišta na odgovarajući način. Gospodine Enker, mislim da je vrlo važno reći i da smo što se tiče prijedloga ACER malo smanjili svoje težnje i ambicije i bilo bi doista e, teško još to razvodniti jer nam je potrebno jako koordinacijsko tijelo. Gospodine Škrlec. uz e, pomoć e, ovog odbora i gospodina Turmeša osobno po prvi puta imamo obrnuti redoslijed e, selekcije između Acera i Cije i kad sam zadnji puta bio ovdje dakle Acera i Tera kad sam bio zadnji puta ovdje zapravo se tražio samo Eh, odobrenje za ACR i mi smo eh, tada prvi puta birali eh, predsjednika acr u transparentnom postupku od pet kandidata. ACR izvori su uslijedili nakon toga. Ne znam jesu li to demokratski izbori, možemo li to reći ako CER odabere istog predsjednika kao i ACCR je e, privatno tijelo i ne znam možemo li uopće to kritizirati. Ono što je nama važno je da e, se prvo naprave izbori za ACER u normalnom postupku što je sad napravljeno po prvi puta. Hvala vam lijepa. Hvala, kolega Petersen, izvjestitelj. Imamo i vremenska e, ograničenja pa smo pod e, pritiskom u pogledu ovog dosija i e, naravno da treba odlučiti i o redoslijedu amandmana koje razmatramo. Moramo biti fleksibilni da bismo E, koherentnost osigurali u najvećoj mogućoj mjeri, ali moramo isto tako i planirati. gospod Henkel je e, re, nešto rekao, mislim da ne razvodnjujemo ovaj prijedlog, niti e, se utječemo protekcionizmu mislim da držimo istu liniju i slijedimo ju e, tijekom rada na ovom dosjeu. E, važno je demistificirati neke od e, percepcija i moramo biti svjesni toga osobito u narednim mjesecima. Današnja je rasprava bila vrlo konstruktivna i ja sam i dalje optimističan i mislim da možemo nastaviti s ovim napornim poslom. Čini se da dobro radimo. Hvala lijepa. Hvala kolegi izvjestitelju i e, Mortenu. 11. prosinca ćemo glasovati počet ćemo vjerojatno u sedam pa prema tome, gledajte da ste u sedam na večer e, spremni za glasovanje, to je ponedjeljak i da su vam sve karte za Strasbur u tomu e, prilagođene. Hvala poštovani kolege, evo i posljednje E, točke na dnevnom redu, a to je spremnost e, za slučajeve rizika u sektoru električne energije. 233 amandmana su predložena, još uvijek ima puno posla prije nego što se kompromisni amandmani postignu, a gospodin Zanonato je izvjestitelj 11. srpnja je nacrt mišljenja predstavio. Hvala vam lijepa predsjedatelju. E, kao što je sasvim očito u ovom slučaju je cilj smanjiti rizike u segmentu električne energije i boriti se protiv negativnih događaja što je moguće e, učinkovitije i uz iskazivanje solidarnosti, pogotovo e, u smislu e, elektrana koje imaju problema i vjerujem da možemo s manjim brojem takvih postrojenja sigurnost i sigurnost opskrbe poboljšati tako da E, bi e, mogli reći da nema većih problema kod utvrđivanja zajedničkog rješenja e, i određenih trendova koji su se iskristalizirali oko ovog nacrta mišljenja. Imamo i posebnu kategoriju uz ambiciozne tri točke a to su obvezujuće mjere za međusobnu pomoć i e, pomoć prekograničnim regijama. Tu imamo plan koji je možda bolje iznijansiran, ali svakako želim poslušati e, i razmotriti sve što ćete vi reći e, da bismo zatvorili bilo kakve raskorake koji e, postoje. Dakle, ne možemo jamčiti sigurnost e, europskog sustava električne energije, a bez e, najvećeg mogućeg stupnja interoperabilnosti i e, dobrog djelovanja nacionalnih sustava. E, sigurnost opskrbe električnom energijom u smislu nacionalne performanse znači da bi Europska unija trebala odigrati ulogu koja joj je dana i po ugovorima. Pa prema tome e, takav pristup dobio je e, podršku, dakle obvezujuće mjere. Druga točka o kojoj ću govoriti je međusobna pomoć ili uzajamna pomoć e, od siječnja 2017. i ta kriza govori dovoljno E, kriza e, je imala izravan i neizravan utjecaj na susjedne države i naravno nanijela i gospodarsku i e, socijalnu štetu, a i javna sigurnost je ugrožena kao i službe za intervenciju u izvanrednim situacijama. U posljednjem izvješću stoji da imamo razlike u primjeni mjera koje nisu u određenim okolnostima uvijek tržišne mjere, a orijentirane su na uspostavu e, granica, odnosno tržišta unutar regionalnih i nacionalnih e, granica i uz kriterije koji ukazuju na izvanrednu situaciju e, to bi trebalo trebalo bi postupati prema pravilima usuglašenim od strane ugovornih strana ovo je tema koja ima neizravni utjecaj na tržište. A na sljedećem sastanku imat ću e, priliku zajedno s kolegama, izvjestiteljima u sjeni razgovarati o tome kako bismo trebali e, razgovarati o e, poveznicama tržišta i djelovati u sinergiji s gospodinom Karinšom. E, i e, što se tiče ROKSA i regionalnih koordinacijskih centara e, ukazujemo na tri scenarija. Prvo je puno priznanje njihove uloge i funkcije. Drugo, da bi oni trebali biti regionalni operativni centri pod političkom kontrolom i dio nacionalnih sustava, a treća je hipoteza koja potpuno odbacuje e, te regionalne centre e, i e, zagovara status quo. Ja međutim bih radije da uspostavimo ovaj prvi scenarij jer bi ti centri mogli pomagati u, kod uzajamne pomoći i ključni su za regionalizaciju podijeljene odgovornosti e, između Europske unije i država članica. Jednako tako oni su način da se prebrode nacionalne e, prepreke na tržištu, a to bi stvorilo e, energetsku uniju. Vjerujem stoga da je bolje u ovom području kao i u drugima izbjeći preduga eh, pregovaranja unutar vijeća, a parlament bi trebao eh, dobiti široku podršku eh, birača. Što se amandmana tiče, E, još uvijek e, je za planove i procjenu rizika jedan dio informacija povjerljiv što znači da e, bi trebalo kasnije uključiti dionike u upravljanje rizikom i uopće dizajn a poveznice između različitih dosjea trebalo bi E, dubinski istražiti i uspostaviti. Dakle, bez obzira na razlike između političkih grupacija, ja vjerujem da ćemo uspješno okončati rad e, i održan je tehnički sastanak i izvjestitelji u Sjeni će se sastati u utorak e, da bi razgovarali E, o kompromisima, a korisni doprinosi, ispravci i točke za raspravu e, pristigle su nam od izvjestitelja u sjeni i njihovih savjeta te se nadam da ćemo se uskoro ponovno sastati E, odnosno e, da će svi moći doći u utorak na sastanak. Što se tiče sastanaka u, i rasprava u vijeću dosta je opreza, pogotovo oko obvezujućih e, mjera, ali trebamo raditi i po paralelnoj liniji. jer vijeće u interinstitucionalnim e, pregovorima e, teži tome da možda eliminira tu neke e, stvari i to je sve za sada što sam, na što sam vam želio skrenuti pozornost, a kolegama zahvaljujem na suradnju. Hvala vam izvjestitelju, hvala Plavio, to je bio najduži izvještaj koji smo čuli danas prije E, nisam e, vas htio e, prekinuti jer imamo još vremena. Osam i pol minuta, apsolutan rekord, fantastično. Idemo na druge, druga javljanja za riječ. Kolega Niedermayer za pučane. Ne znam koji ću ja rekord postaviti E, vrlo mi je drago što sam ovdje, došao sam sa sastanka Paname, imali smo 400 amandmana. E, oprostite, 1400 amandmana, a ovdje ih imamo 300. Međutim, ne radi se o broju, već o, suštini, o substanci koja je najvažnija. E, zahvaljujem ne samo na rekordno dugom govoru, već i na odlično obavljenom poslu. E, sadržaj amandmana do sada e, e, nije problematičan, to je najneproblematičniji sadržaj u našem, našoj povijesti čiste energije nadam se da ćemo e, zahvaljujući ovome biti bolje pripremljeni za e, rizične situacije. To je cilj prijedloga. Što se tiče mojeg kluba, fokusiram se na više sigurnosti i tržišno orijentiranom pristupu. E, Novo zakonodavstvo se mora e, fokusirati na ukidanje narušavanja tržišta. Moramo osigurati višu razinu sigurnosti. Suradnja između država članica treba biti pojačana i na regionalnoj razini. Naročito moramo e, e, izbjeći sprečavanje prekograničnih tokova energije. E, to je naročito važno u vremenima e, krize kad e, poduzeća moraju plaćati višu cijenu za energiju. Dionike treba stalno konzultirati za, u donošenju propisa kako bi sve bilo transparentno. Zakonodavstvo mora također osigurati povjerenje potrošača E, e, jer ako to nemamo e, nećemo imati sigurnost u opskrbi. Zahvaljujem i na kompromisnim rješenjima i amandmanima. Mislim da idemo u dobrom smjeru, imamo dobro, dobru poziciju za pregovore. Hvala. Za EKR kolega Fox, hvala. Nastojat ću biti kratak. Moj klub eh, eh, podupire prijedlog komisije eh, treba povećati otpornost država članica na krize. Treba, trebamo imati jasne i predvidive okvire. Moramo proširiti suradnju E, sa trećim zemljama koji, e, čiji su sustavi integrirani sa našim sustavima. E, moramo surađivati sa partnerima u trećim zemljama. Propisi o netržišnim mekanizmima mora osigurati sve dionike i moramo znati kada smijemo pribjeći takovim mehanizmima E, imamo dosljednost e, sa e, propisima o sigurnosti opskrbe plinom. Moramo naravno zadržati osjetljive informacije tajnima. Ne želimo moramo povećati ulogu skupine za koordinaciju opskrbe energijom Regionalni e, operativni centri su također važni. oni moraju imati e, bolje definiranu u, ulogu makroregije e, koje predlažu zeleni. To nije loš prijedlog. Međutim, imamo opasnost da imamo još jedan administrativni, e, još jednu administrativnu razinu što će dodati kompleksnosti sustava. E, mislimo da se može postići dobar sporazum i e, radujem se suradnji sa drugim izvjestiteljima u Sijeni. Bio sam kratak, dvije minute, hvala. Za Alde govori kolega Petersen. Hvala predsjedatelju. E, gospođa Angelika Mlinaru je naša izvjestiteljica u Sjeni, ne može biti ovdje. Novo, nova pravila za e, e, spremnost za rizične situacije. Imamo važne odredbe E, e, naročito za ulogu raznih dionika u, na e, energetskom sektoru. Trebamo imati uravnotežnost između transparentnosti informacija i povjerljivosti informacija. Imamo amandmane što se toga tiče. također moramo poboljšati naše reakcije na krizne situacije u svojim amandmanima e, naglašava se e, e, važnost koordiniranja reakcija država članica na krizne situacije. Koherentnost u paketu za čistu energiju je važna. Moramo biti sukladni sa svim drugim odredbama naročito što se tiče e, funkcioniranja regionalnih operativnih centara. E, surađivat ćemo i dalje sa svim izvjestiteljima. Hvala lijepa, Morten. U ime e, Rebeke Harms, koja je izvjestiteljica u sjeni za e, zelene kolega Škrlec ima riječ. Hvala lijepa. Eh, ispričavam eh, eh, gospođu Harms, ne može sudjelovati u raspravi. Ja ću pročitati njeno stajalište prema ovom izvještaju. Imamo sada kriznu situaciju E, države članice su relativno izolirane, e, nemamo koordinirano tržište. E, primjer kako su se reagiralo na krizu u južnoj Europi početkom godine 27 dana nije bilo reakcije na tu krizu. Tako se je došlo do podrivanja povjerenja potrošača. E, došlo je do gubitka o 27 milijuna eura. Države članice moraju surađivati u kriznim situacijama. Moramo imati e, Europski e, centar za reakcije na krizu sa jasnim ex ante ex post odredbama. Kolegica Harms predlaže šest amandmana. Ti amandmani su umjesto da države članice nisu informirane, e, e, europska tijela moraju dati zajedničke smjernice i rješenja za krizne situacije, identificirajući i e, tržišne i netržišne mjere kao i načela planova kompenzacija za države članice. E, e, još jedan set amandmana koje predlaže gospođa Harms. Preferencija treba biti dana e, tržišnim, a ne netržišnim mjerama. Netržišne mjere su mnogo skuplje za sve dionike i moraju se primijeniti samo u nuždi. Ex post evaluacija je jako važna kako bismo pregledali i mjere i isključili one koje nisu primjerene. Gospođa eh, Harms eh, shvaća da ovaj dokument ne može riješiti sve eh, probleme energetskog miksa, ali ne smijemo se previše osloniti na jedan izvor energije. moramo uvesti u sve mjere više fleksibilnosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala kolega. Sada kolega Zilaga koji je izvjestitelj u Sjeni. Guja. Hvala lijepa. E, ovo mišljenje po nama, e, mi smo za, na ovo mišljenje e, dali nekoliko amandmana i želimo ukazati prvo da dijelimo interese za e, postavljanje scenarija za moguće krizne situacije na europskoj e, razini te da bi trebalo e, imati takve planove a u svakom slučaju ponavljam da je sad trenutak za E, napraviti planove za izvanredne situacije e, i predlažemo da ACER, dakle agencija koja okuplja regulatore, da djeluje e, neovisno, a u interesu tvrtki iz ovog sektora. Pravila tržišta nisu uvijek kompatibilna e, s e, duhom solidarnosti koji, e, koji bi trebao prevladavati u izvanrednim situacijama, ali isto tako imamo i pravila za uzajamnu pomoć i suradnju i vjerujemo da u takvim situacijama e, koje su krizne i e, izvanredne treba suspendirati standardna tržišna pravila i svakako e, u tom smislu se trebamo distancirati od onoga što je predložila Europska komisija. Hvala. Kolege Potpredsjednik Jarmir Kohiček ima riječ. Hvala predsjedniče. Mislim da je ovo važan dokument. Jer kad neke države članice započnu s takozvanim ozljenjavanjem energije, vidjeli smo velike fluktuacije, osobito u zemljama koje okružuju Njemačku, dakle kada je dolazilo do transfera energije između njemačkih i susjednih zemalja. Prošle godine Poljaci i viskonaponski vodovi morali su koristiti transformatore, što je što što sprostavlja onim e, što su kolege iz EPP p-a rekli, jer ti transformatori štite češku i poljsku mrežu od visokih e, prebacivanja napona kada dolazi do jakih vjetrova sa sjevernog mora i osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim e, špicama glede opskrbe električne energije. Dakle, moramo imati to na umu jer ove barijere mogu pomoći snabdjevanju, opskrbljivanju tržišta, ali istovremeno mogu izazvati ono do čega je dolazilo e, nestanak u Italiji, na primjer, prije nestanka opskrbe električne energije. Dakle, to važno je imati na umu. Važno je što je ovo izvješće napravljeno na način na koji jest napravljeno. Imamo 300 amandmana i više. Uvjeren sam da ćemo dobro sa njima upravljati i u ćemo na europskoj razini moći djelovati tako da uzmemo u obzir e, i nepouzdane izbore e, fotonaponske ćelije, na primjer. Ako imate fotonaponske ćelije na svom krovu, znate to, ja imam tri male fotonaponske ćelije na svom krovu i znam jako dobro da moram imati rezervni izvor energije koji će odmah biti spreman, odmah se aktivirati ukoliko e, sunce, kad sunce zađe za vjetroelektrane, osobito u središnjoj Europi, to je jako nepouzdan izvor energije jer maksimalno 30% vremena može proizvoditi električnu energiju. Dakle, i tu morate imati rezervne rezervna rješenja. Dakle, jako je važno, dakle, kada se bavimo ozljenjavanjem, moramo imati i rezervna rješenja svugdje gdje to radimo. Također se moramo postarati se tako da visoko naponske mreže moraju imati e, rezervne mreže. Česi poduzimaju korak u tom smjeru. Uvjeren sam da će se i Njemci kasnije pridružiti tome svemu, jer e, sjever i istok još uvijek nisu povezani u Njemačkoj. Hvala. Hvala vama. Sljedeći govornik, eh, gospodin Paul Rubik. Eh. Hvala lijepa. E, e, sprečavanje rizika u budućnosti e, mora igrati značajniju ulogu. Kiber, kriminal i e, napadi su na dnevnom redu. Isto, imali smo E, i izvještaj e, regulatora e, ESA i BEREK moraju bolje surađivati na, i na unutarnjem digitalnom tržištu. Radi se o pametnim tržištima, ali tu mora biti uključena i ENISA u jednoj platformi koja će biti ko, međusobno koordinirana to ima veliku važnost jer suradnja ovih triju agencija u budućnosti postaje sve važnija. možda da imamo e, o tome ovdje u našem odboru jedan izvještaj na vlastitu inicijativu. Možemo također pripremiti i studiju o tome. Hvala. Najljepša hvala. Još netko? Sean Kelly. Evo, bit ću kratak. Svi vidu svi jako su važni, napredujemo e, na svim poljima uz veliki posao i vi, predsjedniče, organizirate brojna saslušanja i susrete. Želim se nadvesti na zadnju stvar koju je spomenuo kolega Paul Rubig, Mislim da je ovo jako važna stvar i vjerojatno ne obraćamo dovoljno pozornosti na to, jer svi smo mi za energetsku uniju i bolje međusobnu povezanost, no što smo više međusobno povezani, na određen način smo i ranjiviji, osobito gledano kroz prizmu kibersigurnosti. Dakle, međusobna suradnja agencija bit će od krajnjeg značaja i potrebno nam je još e, malo stručnih e, savjetovanja koja će nas e, voditi u našem zakonodavnom radu kako bismo se postarali da budemo bolje konektirani međusobno između država Europske unije no moramo imati na umu sve veću prijetnju polju kibersigurnosti, a to je nešto što moramo jako ozbiljno, u svakom slučaju puno ozbiljnije uzeti u obzir i nastati rješavati. Jer, naravno, što ste više povezani, više ste ranjivi, jer se mogu stvoriti veliki problemi na taj način, odnosno možda doći do njih. Hvala vam. Hvala vam, kolege. imamo jak specifične i neobične probleme s tvojom zemljom Šon, odnosno u tvojoj zemlji Šon i moramo učiniti sve što je moguće kako bismo izbjegli bilo kakvu kriznu situaciju u toj zemlji u budućnosti. Dopustite da pozdravim. Evo, mogu se vidjeti, imamo veliki broj gostiju Danas pozdravljam skupinu posjetitelja koji dolaze iz sjevernog Hesena i čija je domaćica gospođa Martina Velner. Hvala vam što ste pozvali promatrače našeg rada u odboru ITRE i želimo vam svima dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Možete staviti slušalice i... Ne, ništa? Ne funkcionira? Nešto nije u redu? Dobro, radi. Hvala. nije bilo puno ljudi koji su bili nazočni na ovom samom sastanku, od samog početka sastanka. Eh, jedan od njih je direktor Borhardt, jedan od onih koji je došao od samog početka bio je direktor Borhardt, tako da vas molim da se sada očujete, očitujete u ime Europske komisije. Hvala vam još jednom predsjedavajući. Sve o svemu komisija pozdravlja i gleda blagonaklono na amandmane, nacrtu izvješća. Nacrt izvješća sam po sebi već je odličan dokument za ovu jako, jako važnu temu. I ukoliko se usudim, kada bi komisija mogla slobodno e, raditi određenih ruku, e, to bi išlo upravo u smjeru onoga što je gospođa Niedermayer rekla, a to je da se pokušamo održati nivo ambicioznosti. Jer mislim da ovaj prijedlog izvješća i većina amandmana koji idu u istom smjeru rade na tome da se poveća raznamicioznosti i da ovo bude još jači dokument. Dakle, to je smjer kojem trebamo stremiti i jako sam zadovoljan e, što sam čuo da većina e, nastupa podržava taj pristup. Ja sad neću se ponavljati jer mislim da je izvjestitelj gospodin Zanonato napravio odličan uvodni govori vrijedilo je saslušati svih 8,5 minuta njegovog nastupa i mogu samo podržati bit onoga što je rekao jer to jako dobro opisuje ono o čemu se radi u ovom dosjeu. Evo, dvije jako male opaske imam. Naravno, u ovom kontekstu neće vas iznenaditi da komisija ne podržava ono što je gospodin Ciluaga rekao, a to je da bi trebalo ukinuti tržišne mjere, jer funkcionalno tržište sa prekograničnim protokom je od ključnog značaja kako bismo riješili problem krize i to nije dio krize. Jer ako budemo išli prebrzo u netržišne mjere, što će onda biti? Onda će doći do nacionalnih mjera, zabrane izvoza i slične stvari koje su trenutno na snazi a to je doista suprotno načelu međusobnog pomaganja i solidarnosti, što je ključ svega i za mene je to prvo načelo od svih kada se govori o priprem, pripremljenosti na rizike i upravljanje rizicima. Dakle, međusobna pomoć, e, solidarnost, to je ono što trebamo stvariti, ako možemo to ovim putem napraviti, tim bolje. Zatim, zastupnik Rubig, još jedan e, zastupnik, u potpunosti su svjesni kibersigurnosti, to je ključna stvar i vaš prijedlog je jako dobro došao. Mi bismo vam htjeli pružiti podršku e, da napravite izvješće na vlastnu inicijativu i mi ćemo dati svoj maksimalni doprinos. Najljepša vam hvala na tome. Hvala vama, direktore. Uzgled bude rečeno. Vi ste isto tako jako učinkoviti, jer, e, odnosno vi ste, vi, vi ste dobili srebrnu medalju, jer vaš prvi govor je bio šest minuta i nešto. No, evo ga, još jednom želim pozdraviti sve nazočne. Sada svi naši gosti imaju slušalice, tako da me mogu čuti. Vi ste posjetitelji Sjevernog Esena i gosti ste Martine Werner. Jako nam je drago pozdraviti vas. Prešao sam na poljski kako biste mogli vidjeti da se ovdje može slušati prijevod na 28 jezika u Europskom parlamentu. To nigdje drugdje nije moguće na svijetu. Evo, htjeli ste se još jednom javiti, izvolite. Predsjedniče, htio bih vas obavijestiti da je Europski centar za istraživanje e, je e, objavila studiju e, o brandingu. Mi smo nadopunili tu studiju sa Twitterom, analizom Twittera mi gledamo u cijelom svijetu e, što se objavljuje na Twitteru, e, možemo vidjeti trendove u tehnologiji. To je za ITRE vrlo zanimljivo. E, molim da se to podijeli i članovima našeg odbora, jer je to dobra osnova za rad našeg odbora. Hvala lijepa. hvala. Evo, završit ćemo najprije raspravu sa izvjestiteljem. Dakle, kolege Zanata, izvolite, imate riječ. Evo, hvala predsjedniče, bit ću doista jako kratak. Hvala vam što ste bili strpljivi, saslušali moje izlaganje od 8,5 minuta. Moj grad je Padova i povezani smo putem Kopernika sa Poljskom Imamo Razmus, Solek i Vitela tamo. I isto tako vaš pjesnik Kočinovski obrazovao se u padovi. Tako da se nadam da to znači da ćete uvijek e, pristati progledati mi kroz prst. U svakom slučaju, doista sam pažljivo saslušao sve što je rečeno, pa i zadnji nastup komisije, osobito taj nastup. E, sastat ćemo se u utorak i nastaviti s radom. Hvala kolege. Glasamo, dakle, 11. prosinca na odboru ITRE. Isto, započnemo s 7 na večer u ponedjeljak u Strasburu. To je zadnje zasjedanje ove godine. Imamo li pod razno? Ne. Osim e, što trebamo svima poslati ovo što je kolega Paul Rubik predložio. Dakle, sljedeći sastanak 6. studenog u tri poslje podne do šest i pol. Dakle, ako sam dobro shvatio, ne u dva i pol, već u tri. Dobro, to je odlična ideja da se vratimo na tri. Najviše hvala i želim vam se na sve najbolje. Sjećam